So welcome everyone. Lijepo vas pozdravljam. Konstituirat će sjednica Odbora za gospodarsku i monetarnu politiku otvorena. Nekoliko članova, ključujući Gunara Hopnera, Marka zamjenika iz GUE, gospodina Stivena Lofa iz efd Dakle, kolege su nisu u mogućnosti nazočiti ovoj sjednici to su, o tome su obavijeti, obavijestili tajništvo. Alde je imenovao četiri devet točka jedan pravila rada ovoga kluba. Imamo prema tome danas 60 članova koji imaju pravo glasa. Tajništvo je dobilo informacije o sljedećim zamjenicima koji će glasovati danas poslijepodne. Iz EPP-a Alen Kadek koji mijenja Dariusa Rosatija iz EPP-a Jarek Sarius mijenja Gunara Hokmarka. Nils Torvans će zamijeniti Michaela Teuera. Iz zelenih Michael Raymond će zamijeniti Molly Scott Cato. Iz socijalista Tibor Sanđis će zamijeniti Alfreda Sana. Iz socijalista Izabela De Monte će zamijeniti Renatu Soru. I Gospodin Danu će zamijeniti Amelis Doc. Sada ćemo proslijediti sa izborom predsjednika odbora. Ja ću sada provjeriti imamo li kvorum za glasovanje, a to je 15 članova koji predstavljaju jednu četvrtinu ukupnog broja članova odbora. Dakle, očito je da imamo kvorum. Sada prelazimo na izbor predsjednika odbora. Gospodin Ferreira. Hvala predsjedatelju. U ime kluba zastupnika socijalista i demokrata želim predložiti kolegu Roberta Gualtierija za predsjednika odbora za gospodarsku i monetarnu politiku. Dakle, kandidat je ovime nominiran. Hvala. Dakle, imamo gospodina Gualtierija. Dakle, i ovime smo izabrali gospodina Gualtierija za predsjednika odbora i sada ću ga pozvati da dođe ovamo. Hvala kolege. Ovo mi je velika čast. Sada prelazimo na izbore potpredsjednika. Krećemo s prvim potpredsjednikom odbora. Izvolite. Kao prvo čestitke na imenovanju. Klub zastupnika Pučana želi istaknuti kandidaturu Markusa Ferbera za mjesto prvog potpredsjednika odbora. Hvala. Koliko vidim, nema protukandidata. E, prihvaća li kandidat kandidaturu? Da, dobro. Možete nam se pridružiti ovdje. Možemo nastaviti s izborom drugog potpredsjednika odbora. Imali kandidata? Hvala predsjedatelju. U ime kluba zastupnika socijalista i demokrata predlažem Pitara Simona za mjesto drugog potpredsjednika odbora. Hvala. Ima li još kandidata? Koliko vidim nema više kandidata. Dobro, dakle prihvaćamo li ovu kandidaturu? Svi su kandidati ispunili izjavu o nepostojanju sukoba interesa, uključujući i predsjednika. Sada prelazimo na izbor trećeg potpredsjednika. Imamo li kandidata za mjesto trećeg potpredsjednika? Da, u ime kluba zastupnika ECR predlažem gospodina Bernta Lukea. Imamo li još kandidatura? oprostite. Izvolite. Ja bih htjela zatražiti sukladno pravilima tajno glasovanje za ovo mjesto. Sukladno pravilima taj zahtjev mora imati potporu 10 zastupnika. Imali najmanje 10 zastupnika koji podupiru ovaj zahtjev ima. U redu onda idemo, imat ćemo tajno glasovanje. Gospodine predsjedatelju. Samo da vam objasnim pravila. Imat ćemo elektroničko glasovanje, što znači da svi zastupnici moraju imati spremne elektroničke kartice za glasanje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 prema, pravilima nije predviđena rasprava na ovom sastanku. Dakle, ova sjednica je posvećena isključivo izboru predsjednika i potpredsjednika. Možete postaviti postupovno pitanje. Gospođa Ferreira, s obzirom da imamo velik broj novih zastupnika, a glasovanje će biti tajno, predlažem da demonstriramo kako funkcionira sustav za glasovanje, kako bi svi znali kako postupiti prilikom glasovanja. Chairman, predsjedatelji, uz vaše dopuštenje imam jedno postupovno pitanje kolega Luke imenovan za kandidata. Socijalisti su postavili pitanje je li on dobar kandidat ili ne. Mora biti sukladno pravilima da mu se da dvije minute da objasni zašto bi trebalo njega izabrati. Mislim da nije dobro da idemo na glasovanje bez da mu se da riječ i ja bih molio da mu date dvije minute kako bi mogao izložiti zašto je on dobar kandidat za mjesto potpredsjednika.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 Stoga bih uzeo riječ da se predstavim kako bi se mogla donijeti odluka. Mislim da je razlog za negativan, negativno glasanje da razlog e, nije tome što mi se zamjera nedostojno ponašanje, što se sumnja u, moje znanje i kapacitete nego stoga što ja imam drugčija gledanja e, od većine u ovom, ovoj prostoriji. Ja bih htio e, objasniti svoj stav. Mislim da je euro valuta koja e, je dovela Europu u njenu najveću krizu u njenom razvoju. Jer kako u državnim dugovima i u konkurentnosti dovodi države do velikog pritiska i opterećenja. E, to se nastoji kontrolirati, kontrolirati e, jednom kombinacijom politika, politikom e, proširenja dodjeljivanja kredita Mislim osobno da, e, da takova politika nije dobra, da ona nije održiva. Molim da završite. Mislim da da nezaposlenost i e, politika štednje da su to razlozi da bacimo kritičan pogled na europsku krizu i krizu eura i završit ću time da kažem, ako to brine zastupnike, da ću svako se držati e, načela povjerljivosti. kao i e, svi drugi članovi predsjedništva. Hvala. Hvala gospodine Luke. Sada možemo prijeći na glasovanje. Najprije moramo vidjeti funkcioniraju li glasačke kartice. Gospođa Gula, imamo pitanje o pridržavanju poslovnika. Da, htjela sam reći da imamo pravo na jedino tumačenje, međutim, bilo je problema u ovome domu, uključujući i u ovome odboru, da imamo ravnomjernu zastupljenost po spolovima. Mislim da isto tako treba voditi računa i o geografskoj zastupljenosti. Sada nemamo vremena za raspravu, to nije prema pravilima rada, moramo prijeći na glasovanje, najprije moramo vidjeti funkcionira li sustav za glasovanje, a onda ćemo glasovati. Ovo je samo test. Sada testiramo opremu. They want a secret, a secret test. Okay, so ask the secretariat to provide a secret test. Okay. Ovo je tajni test. Tajna proba. Secret test. Okay, now you can vote secretly. Možete sada tajno glasovati. Kao što sam rekao, ovo je samo proba, dakle ovo nije još glasovanje. Are we having the right numbers? Missing? E dakle, imamo jednog zastupnika EPP-a viška, sada je u redu. Yeah, like uh-huh. Uh-huh. one SD. Imamo jednog zastupnika socijalista i demokrata Viška. Molim da to riješimo. Dakle, imamo jednog zastupnika SED-a više. Molim klub zastupnika socijalista da provjeri imamo jednog viška. Imamo 17 zastupnika iz socijalista, trebalo bi ih biti 16, možda niste uzeli u obzir predsjednika. Molim vas da jedan od zamjenika Molim klub zastupnika socijalista da smanji broj članova za jedan. Okay. Okay. Now, okay. Now we can proceed for the real vote, okay? Dobro, sada ćemo održati glasovanje. E, sada dopustite da završim. Oni koji su za, neka pritisnu zeleni gumb, oni koji su protiv crveni gumb. Dakle, lijevo i desno. Lijevo da, desno ne. Otvaram glasovanje. Ok. We close the vote. Zatvaram glasovanje. Imamo 21 za, 30 ne, 16 suzdržanih šest suzdržanih, tako da kandidat nije izabran. Predlažem da sada odgodimo izbor potpredsjednika kako bi klubovi zastupnika imali vremena za konzultacije. Izbor potpredsjednika se sada privremeno obustavlja. Nastavit ćemo glasovanje na početku sljedeće sjednice, a to će biti u ponedjeljak u Strasburu